Poštovane kolege i kolegice, dobro jutro. Nadam se da ste imali ugodno ljeto, da ste napunili baterije. Jer ovo što je pred nama u narednih godinu dana bit će naporno. Upozorila sam vas. Upozorila sam vas i rekla sam da je pred nama e, godina s puno rada. Ako nema nikakvih komentara vezano za prijedlog dnevnog reda, usvajamo dnevni red. Zapisnik E, sastanka, e, zadnjeg sastanka, također se usvaja ako nema nikakvih komentara niti prijedloga. I prije nego što pređemo na glasovanje, rekla bih samo još sljedeće. Kao što znate, u Italiji se dogodila nesreća tijekom ljeta 14. kolovoza je se srušio most iz srušio se most, kao što ste sigurno čuli. E, službeni podaci kažu da je bilo 45 e, žrtava. U ime svih nas želim izraziti sućut svim članovima obitelji žrtava. To je zaista tragičan događaj. Osim e, smrtnih žrtava, tu je također i cijeli niz drugih žrtava, stotine žrtava koje su pogođene ovom nesrećom. Riječ je o četvrti koja je vrlo nastanjena, gusto nastanjena i urušavanje mosta izazvalo je velike štete. To također se je se odrazilo i na gospodarske odnose i želim u ime svih nas izreći sučut. Što se tiče financiranja, naša naš odbor je uvijek bio jedinstven kako bismo uvijek imali uravnoteženo financiranje tijekom e, i u cijeloj Europskoj uniji, moderne i sigurne infrastrukture, infrastrukture posebno u europskim transnacionalnim mrežama. Mi ćemo to nastaviti i još odlučnije nakon ove katastrofe. Ponavljam, to je potrebno. Naši europski građani imaju pravo i potrebu imati sigurne i moderne infrastrukture koji će im osigurati siguran svakodnevni život. U okviru našeg grada što se tiče financiranja infrastruktura i mehanizama financiranja infrastruktura mi ćemo pomno pratiti mjere provedbe e, ustanovljavanja sigurnih i modernih infrastruktura. Što se tiče znači smanjenja čvorova te također kultura kontrole, prevencije, organizacije sustava, e, prijevoza, to je nešto što će biti u srcu naših rasprava. A nakon toga ćemo prijeći i na političku akciju i javnu akciju, javno djelovanje. To je naš, naša obveza. a također sada vas pozivam da minutom šutnje odamo počast žrtvama ove nesreće. Dignite se i minuta šutnje za žrtve.

niste imali karticu. Ja zahvaljujem ovom odboru na izražavanju solidarnosti koju smo upravo čuli da, imali smo mnogo žrtava, e, osobe koje su bile na praznicima, ali koje su išle na posao. Zbog toga je izuzetno važno da naš odbor i Europski parlament danas pokaže e, solidarnost posebno u našem budućem radu. Isto tako ćemo morati pomoći tom e, gradu izraditi, oblikovati budućnost koja je u ovom trenutku u potpunosti blokirana ovom infrastrukturnom prazninom. Za nas je to e, glavna zadaća. Hvala na ovome što ste upravo rekli. Hvala gospođo De Monte. Možemo reći da je most u Dženovi i ulaz u Europsku uniju. Isto tako e, imamo e, tu veliku važnost i što se tiče aspekta gospodarstva, socijalnog aspekta i prevoznog, znači prometnog aspekta. Napravit ćemo sve kako, kako bismo osigurali pomoć tom gradu u budućnosti. E, zbog toga ćemo imati raspravu sljedeći tjedan sa koordinatorima o ovom pitanju. A želim također i na početku našeg e, jesenskog e, rada zahvaliti i čestitati našim prevoditeljima. E, nadam se da ćemo zbilja na dobrim temeljima raditi u budućnosti. Želim im sve najbolje i nadam se e, da ćemo plodno raditi u budućnosti. On tout de suite par le budget 2019. A sad evo počinjemo s glasanjem e, proračun za Europsku uniju. Izvjestitelj e, gospodin Telička, evo upravo ćemo sad testirati da vidimo da li imamo dovoljan broj glasača. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Evo, od ranog jutra neki glasaju protiv. Počinjemo. Izgleda da nešto ne funkcionira. Evo, promijenite mjesto. Da li sada to sve funkcionira? Da li je sve u redu? Yeah. Vous espérez. Allez, moi aussi j'espère avec vous. Allez, nous commençons. Amendement 5. 5. Počinjem amandman 53.82. Tko je za? Tko je protiv? E, suzdržani odbijen 53.81. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbijen. 83.65. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. 53-66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53-67 za, protiv, suzdržani, odbija se. 50... Evo, provjerit ćemo to. Glasanje je otvoreno. Amandman 53-69. 67, oprostite. Zatvaram glasanje. I usvojeno je, imali ste pravo. Amandman 5369 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5370 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5371 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53.87 za protiv suzdržani odbija se 53.89 za protiv za protiv suzdržani odbija se Želite li to provjeriti? Amandman 53.89. Otvaram glasanje. Dobar dan, gospodine Ertug. Zatvaram glasanje. Odbija se. Idemo dalje. 53.76. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 53-73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53-50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53-72 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53-51 za, protiv, suzdržani, usvaja se.

protiv, suzdržani, usvaja se. 53,86 za, protiv, suzdržani, odbija se. 53,75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53,77 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 53,85 za, protiv, suzdržani, odbija se. 53, 93 za, protiv, suzdržani. To ćemo provjeriti, nije potpuno jasno. Znači, amandman 53, 93, glasanje je otvoreno, glasanje je zatvoreno i usvaja se. 53 i 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 53 74 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 90 za, protiv, suzdržani, odbija se. 53, 64 e, za, protiv, suzdržani, usvaja 53, 78 za, protiv, suzdržani, odbija se 53, 84 za, protiv, suzdržani, odbija se 53, 98 za, protiv, suzdržani, nije u potpunosti jasno. Provjerit ćemo 53.98 za. Znači otvaram glasanje, zatvaram glasanje i odbija se. Amandman 53.55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53.79 za, protiv, suzdržani, odbija se.

53.60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53.61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53.62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53.63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53.80 za, protiv, suzdržani, suzdržani, odbija se. Idemo sada dalje. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, amandman 7 za, protiv, suzdržani. To ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I usvojeno je. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani.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 usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. I sada glasamo e, što se tiče cijelog e, izvješća. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Evo, tri suzdržani, 33 e, glasa za, nijedan protiv. Gospodine Teklička, vaše izvješće je jutros usvojeno. A sad imamo znači izvješće IMKO norma Euro 5, izvjestiteljica sam ja. Idemo, krećemo sad. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. Hoćemo to provjeriti, otvaramo glasanje, zatvaram, otvaram glasanje što se tiče amandmana 1, zatvaram glasanje i odbija se. Amandman 2 za, protiv, ne dižete ruku, znači amandman 2 za, protiv, suzdržani, nije jasno, to ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Što se tiče amandmana 2, zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 3 za protiv suzdržani. Mislim da je odbijeno. E, provjerit ćemo to. Otvaram glasanje. Amandman 3, znači provjeravamo. Zatvaram glasanje i odbijeno. Amandman četiri za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman pet. želite glasati e, znači od put e, u bloku sve amandmane. Neki kažu da, neki kažu ne. Znači želite od 5 do 10 glasati zajedno. Ja nisam sigurna. Evo, krećemo dalje ovako, amandman 5 za, protiv, suzdržani,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 zapravo, prostite, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Ali provjerit ćemo to. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I odbija se. Sada glasamo e, oko cijelog teksta. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Znači 33 za, 1 protiv, troje suzdržanik. Izvješće je usvojeno. Hvala. Idemo sada dalje. E, nastavljamo sa izvješćem Vin van der Kampa.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 Allez. Monsieur Wim van der Kamp, est-ce que vous êtes prêt? Gospodine Wim van der Kamp, jeste li spremni, dragi kolege? Ako želite se ispričati praznike, molim da to napravite izvan dvorane. Hvala. Sada prelazimo na predstavljanje E, jednog od naših važnih, najvažnijih e, izvješća na vlastitu inicijativu tijekom ovog saziva. Radi se o temi koja se tiče budućnosti prometa, a radi se o toj slavnoj autonomnoj vožnji u prometu. Dajem riječ gospodinu Wim van der Kampu, izvjestitelju, nakon toga su izvjestiteljima, a nakon toga ću pozvati Europsku komisiju da kaže svoje mišljenje. Izvolite gospodine van der Kamp. Eh, mevrouw de voorzitter, eh, beste Karima, eh, Gospođo predsjedateljice, draga Karima, evo istino je lijepo da smo se svi ponovno ovdje okupili. Mislim da su evo, svi se zdravi vratili sa praznika. Dobro, kolegica jedna je imala operaciju tijekom praznika, međutim sve je dobro prošlo, tu je s nama i evo e, svi smo dobro raspoloženi. Gospođo predsjedateljice, uvodnim riječima već ste rekli da je e, riječ o vrlo važnoj temi. Ne zbog toga što sam ja izvjestitelj na ovu temu, nego zato što je to tema od velike važnosti za cijelu Europsku uniju. I sada je naravno važno još jednom ukazati na to da Europska unija znači i više, da je Europska unija više od vanjskih granica eh, grčkog duga politike azila. Ne, danas je riječ o onim velikim eh, tehnološkim razvojima koji su od najveće važnosti za Europsku uniju. I to ne samo zbog unutarnjeg europskog tržišta, nego i imajući na umu našu politiku inovacija i tehnologije. Vi ste mm, mogli pročitati u mom izvješću da mi tu nije samo stalo do vozila, do ozdobnih vozila i teretnih vozila, nego to također da ja tu govorim također i o vodenom prometu, željezničkom prometu, zračnom prometu. Dakle, razvoj u željezničkoj industriji, svi ti se otvijaju toliko e, brzo da primjerice u Vancouveru već imamo cijeli niz podzemnih željeznica koje voze bez e, vozača. I time, evo, Naravno, kasnije ću se još vratiti i na ovaj aspekt ljudi. Međutim, e, ovdje, o čemu ja ovdje govorim, jeste zapravo e, ono što imamo u odnosu na SAD i Kinu. Bili smo u Silicon Valley i tamo sam i osobno mogao vidjeti da su oni mišljenje, upravo mišljenje da se upravo u tom e, području industrije treba dalje napredovati. Naša europska automobilska industrija funkcionira međutim na istom e, razini, može funkcionirati na istoj razini i upravo zbog toga Europa se zapravo mora oprostiti od svih svojih kompleksa manje vrijednosti da je, i mišljenja da je Kina brza, da je SAD napredniji. Imamo tu i izvješće i CTS našeg kolege, ali da, taj kompleks, taj kompleks koji Europa ima, kompleks manje vrijednosti i u, u potpunosti neutemeljen. Napredak možemo stimulirati samo tako što ćemo vjerovati u napredak. Um, Mm, napredak se ne može stimulirati kompleksom manje vrijednosti. Naravno, moramo paziti, moramo se požuriti, to tempo nije nešto što treba zanemariti, moramo mm, tu malo ubrzati kada je riječ o zakonodavnom okviru, u zakonodavnim propisima i tu moramo e, krenuti brže. E, potom uvodna izjava D, dakle vidjet ćete da sam upravo u toj uvodnoj izjavi Vide se također osvrnuo i na taj aspekt. Gospođo predsjedateljice, e sada, kako ćemo postići? Kako ćemo postići ovaj cilj? Hoće li svaka zemlja članica to, tim se tom temom zabaviti sama ili nas 28 zajedno? Europska komisija e, i ovdje ima e, poticajnu ulogu i tu ulogu ona mora odigrati e, i to je važno također i za novi program rada komisije. Imamo tu i deklaraciju iz Amsterdama iz 2016. godine, na to sam također podsjetio pod točkom E i još nešto vrlo važno. E, samo ovo pripremno e, razdoblje. Sveukupni tehnološki razvoj u e, prometnom području, neovisno o tome je li riječ o cestovnom, željezničkom, vodnom ili zračnom, tu u svakom slučaju treba uključiti u razvoj i nove start-upove. E, na to sam se također osvrnuo u svom izvješću da se start-upove potiče. Da, naravno, ne može se sve ovdje obuhvatiti samo inicijativnim izvješćem. E, tu postoje određene propise pravila koje moramo poštivati ograničeno vrijeme, no u svakom slučaju dobre priloge izmjene ćemo uzeti u obzir. Kada je, također želim e, zahvaliti e, Europskom e, socijalnom i gospodarskom odboru koji je također dao mišljenje na ovo izvješće. To mišljenje ćemo također uzeti u obzir. I evo sada zapravo sve uistinu očekujem i stajališta drugih odbora. E, potom, kada je riječ o zaštiti podataka, kada govorimo o autonomnim vozilima, te također i pitanje odgovornosti e, u segmentu autonomne vožnje, to su dvije pravne teme koje trebamo još detaljno obraditi. sada, gdje u svemu tome e, ljudsko biće. E sada, u posljednjim odlomcima pokušao sam ukazati, odnosno osvrnuti se i na čovjeka, na ljudsko biće e, kao elemente smetnje u svemu ovome. Naravno, e, s jedne strane mi moramo e, imati, dakle, odnosno autonomna vozila moraju biti prihvatljiva i za ljude, ali e, ima tu elemente teško i to pogledu treba još doraditi. Ali toliko s moje strane kao uvod. Hvala gospodine Wim van der Kam. Gospodine Liri, imate sada riječ, promijenili ste mjesto, izvolite. Zočar, dobro jutro svima. ovo je izvješće koje nije reakcija na prošlost, nego predstavlja pripremu za budućnost. I ovdje govorimo ne samo o Europskoj uniji, nego također govorimo i o e, ljudima, govorimo o raznim e, vrstama e, prometa, govorimo o tome da Europu treba pripremiti za inovacije. Naš e, zadatak je da budemo svjesni toga da će tisuće milijuni ljudi koristiti sve vrste prometa koje se nude i naš je zadatak e, da razmislimo kako ih možemo najbolje pripremiti za to i to je razlog zašto podržavam i pozdravljam ovaj, e, ovo izvješće gospodine kampa on je ovdje pripremio vrlo dobro e, izvješće i u ime dakle kada smo radili na programu ICT DS e, i na, kada je o drugim programama. Isto tako kako smo tamo surađivali, surađivali smo i na ovom e, izradi pripreme ovog mišljenja. Ovo je zaista vrlo kompleksna tema. Tema koja obuhvaća razne vrste prometa i proteklih nekoliko godina mi smo se koncentrirali na autonomna vozila. Tim smo se bavili u ovom odboru. A pitanje koje se u raspravama pojavilo jeste trebamo li ovdje govoriti i o drugim vrstama prometa, ne samo o cestovnom prometu, nego i o drugim, kao što je gospodin Van de Kamp rekao, o željezničkom, zračnom i vodnom prometu. Mi moramo razumjeti koje to tehnološke izazove predstavlja, predstavlja i za nas. A sada trebaju nam sustavi e, koji će biti interoperabilni, koji će komunicirati jedni s drugima. Moramo također e, zajamčiti i e, sigurnost na internetskom prostoru. To je podjednako važno, podjednako je važno i da također zagledamo druge E, aspekte prilagodbe kupcu i slično i kao mađar mogu ovdje zapravo reći e, koji mogu ovdje govoriti i o problemima e, povezivanja različitih prometnih sustava istoka, s istoka i zapada. Ovdje govorimo međutim o budućnosti Europe. Govorimo o automatiziranoj tehnologiji koja E, može izazvati i znači. Ali međutim, moram reći da ja podržavam vaš pristup, gospodine Vandekam. Vi ste govorili također i o razvoju i o istraživanju. To su podjednako važne teme i u potpunosti to podržavam za razdoblje od 2021. do 2027. Potom, što se tiče samih amandmana prijedlog izmjena, eh, ovdje bi se osvrnula na prijelazno razdoblje i pripreme upravo za, ovaj, eh, za sve ovo. Što se tiče sigurnosti, mm, ne smijemo ju zanemariti. vrlo je važno zagledati i ona područja gdje e, nemamo dostatnu tehnologiju, primjerice kada je riječ o e, tehnološkoj, e, komunikacijskoj tehnologiji. Nadalje mi smo zajedno sa pet drugih zastupnika uputili pismo nadležnom povjereniku Također zatražili smo da se tu daju prijedlozi i zatražili smo da nas obavijeste o konkretnim koracima koji, se planiraju i koji će se poduzeti. No, želim ovdje i, dakle, u svakom slučaju ja ću to još jednom naglasiti i u svojim prijedlozima izmjena, ali u svakom slučaju čestitam gospodinu Van Kampu na ovom izvješću. Hvala gospodine Uljiri e, što ste spomenuli također i ovo pismo. To je e, izazov e, koji je pred nama. Gospodine Zlotovski, imate riječ, izvolite. Merci, madame la présidente.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 dijeli mišljenje izvjestitelja na različitim razinama, ali postavljamo cijeli niz pitanja, uključujući i sigurnost. Prema meni, sigurnost mora biti apsolutni prioritet za nas u SAD-u, u Kini. Rad na automitezinoj vožnji e, se zbilja ubrzava, ali to ne znači da se sad mi moramo ići nekim prečicama. E, moramo se sjetiti isto tako nesreće koja se tiče automatiziranih vozila. Vidimo da je pred nama još veliki posao. E, onaj koji e, stavi vozila automatizirane vožnje na cestu će biti oni koji će znači E, na dugi rok imati prednost, ali u tom smislu moramo uložiti i velika financijska sredstva i isto tako e, govoriti o opasnostima. Na primjer, e, preuzimanje e, vozila, e, autonomnih vozila od strane terorista. Isto tako imamo pitanje stavljanja na raspolaganje i podataka i tehnologija za mala i srednja poduzeća. Ne želimo da to područje bude monopolizirano od strane velikih poduzeća, velikih kompanija koje će onda dominirati Dakle, tehnologije će biti jeftine ako budemo imali pristup svim podacima. Tržište u tom smislu ne smije biti dominirano od strane velikih tvrtki. Isto tako, vlasnik automatiziranog vozila treba imati široki pristup različitim e, tehnologijama, e, znači isto tako dijelovima, rezervnim dijelovima i to treba biti prihvatljivo sa cjenovnog aspekta. A također moramo e, staviti i naglasak na kargo, prijevoz roba već imamo znači automatizirane metroje i trebamo se poslužiti tim primjerima kako bismo koristili sva ta znanja što se tiče i kargo prijevoza i drugih tipova prijevoza. I još nek zadnje pitanje. Trebamo uložiti u infrastrukture. Tu su potrebna velika financijska sredstva. Bez e, modernizacije infrastruktura, cesta, bez e, dobre bežnične komunikacije sa E, vozilima, taj sustav automatizirane vožnje neće funkcionirati na dobar način. Moramo uključiti i regije. S jedne strane ćemo imati regije gdje ćemo imati dominaciju autonomne vožnje, a s druge strane ćemo imati regije gdje se takva vozila neće uopće postojati. Ono što je važno da te tehnologije također budu i rentabilne. Evo to je sve sa moje strane. Nadam se da ćemo plodno surađivati, da će ovo izvješće biti ambiciozno i da će uzeti u obzir sva postojeća ograničenja koja se tiču tehnologije te iskoristiti sve mogućnosti koje su e, nam na raspolaganju. A sada gospodin Van Miltenberg u ime e, Alde, izvolite. Gospođo predsjedateljice, evo govorit ću nizozemski. Bilo bi čudno kada bi kolega iz Nizozemske i ja komunicirali na engleskom ili francuskom, stoga nizozemski. Dakle, tema kojom se danas bavimo su automatizirana eh, vozila, automatiz eh, autonomna vožnja. Međutim, ovo je eh, puno šira tema koja obuhvaća vrlo različite vrste prometa, promet vodom, zrakom, e, kopnom. Tako se zvao jedan program na te, našoj televiziji. I e, da, kao što sam rekao, ovo je vrlo, vrlo e, široka tema. Ne smijemo zaboraviti i da 94% nesreća, prometnih nesreća za uzroke ima čovjeka. Ne smijemo zanemariti niti tehnološki napredak. Autonomna vozila, više autonomnih vozila može povećati s jedne strane sigurnost u prometu, a s druge strane također i e, dovesti do štetnje. Štetnje i kada je riječ o emisiji CO2. Poboljšava se i poboljšavaju se prometni tokovi i to je također jedan od dodatnih ciljeva kada govorimo o ovoj temi. I htio bih da se upravo i taj aspekt dodatno naglasi. Primjerice točka 16 malo je zbunjujuće, možda se možda i povišno jer ovdje se govori da sve to treba dovesti do veće učinkovitosti, a ja bih htio da se tu doda i još jedan element, a to je tema sigurnosti u širem smislu, a i kad ovdje govori kada ovdje govorimo o interoperabilnosti, mi bismo htjeli tehnološki neutralan pristup koji potiče inovacije u Europi. Potom, kada govorimo o sigurnosti, onda s jedne strane imamo sigurnost u prometu, ali s druge strane moramo imati i e, e, kibernetičku sigurnost na umu. ovdje u nacrtu izvješća to ne vidim i htio bih da se tu doda još jedan, jedna točka upravo na tu temu, jer hakeri mogu također napasti i prometne mreže. To je povezano sa sigurnosnim pitanjima, to je pri vezano je sa pitanjem koliko će društvo prihvatiti auto um, vozila u Europi. U Europi. E, I mislim da je to vrlo važno, važno kako bismo imali učinkovito unutarnje tržište. Za unutarnje tržište važno je da, ima, da se razvijaju e, tehnologije koje će biti dostupne za sva vozila, za sve vozače. Tu naravno svakodno za svoj dio odgovornosti, ali mi kao regulatorno tijelo moramo staviti težište upravo na interoperabilnosti. Mm, naravno, a da e, sve to bez e, dodatnih smetnjih za unutarnje tržište. Potom e, cestovna infrastruktura. Da, tu potrebno je sve dobro pripremiti kako bi autobna vozila mogla funkcionirati. Ona ne mogu sve sama. I stoga mi je drago da u ovom izvješću imamo također obuhvaća, ovim izvješću obuhvaća također istraživanje razvoja, te također i program e, Obzor 2020 i e, programe nakon toga. Potom ovdje se spominje i smanjenje emisija CO2. To, sve su to vrlo važne teme, neovisne o ovoj temi učinkovitosti e, autonomne vožnje. Potom još dvije manje napomene. Dakle, podržavam ovo što je izvjestelj rekao o etičkim smjernicama. Želim reći da ova rasprava o etičkim načelima je nešto što treba češće voditi kada je pogotovo kada je riječ o novim tehnologijama. U, u kojoj mjeri nove tehnologije, data mining i tako dalje mogu biti u opreci sa onim e, etičkim načelima i onime što se želi u društvu. I, dakle, Evo, imamo to je spomenuto u e, točki 15. Međutim, ne mogu baš podržati ono što je e, ovdje se, kako kaže, u točki 18 o dronovima i bespilotnim letjelicama. Možda, e, dakle, bojim se da ovdje zapravo razmišljamo preusko. Imamo tu određene propise, imamo i u Europi. Dakle, imamo tu inicijativno izvješće gospođe Foster, također i u temeljnoj e, uredbi za EAS-u. E, imamo predviđene propise i kada je riječ ne samo o proizvodnji nego i u uporabi e, takvih proizvoda. Dakle, ako ovdje govorimo o dronovima, dakle ako imamo profesionalca koji e, upravlja dronovima, onda je to nešto drugo nego kada imamo e, amatera koji upravlja dronom e, koji još ima i kameru nad e, nogometnim stadionom. Dakle, tu imamo već okvir koji nam omogućava djelovanje, koji nam je i temelj za izražavanje određenih dvojbi ili zabrinutosti i Dakle, kada je riječ o ovoj temeljnoj uredbi za EAS-u, imamo određene temelje i okvire, no moram također e, reći da je potrebno govoriti o delegiranim aktima i to nam mora biti poneprije jasno e, kakav europski koncept ovdje imamo, e, koji je prednosti, šanse nam e, taj koncept donosi, a što, je, kako izgleda druga strana medalje. Dakle, riječ je o mobilnosti i tu na prvom mjestu uvijek mora biti sigurnost. Hvala. Hvala gospodine Van Miltenberg e, na ovim riječima, a ja sam su izvjestiteljica pa ću sljedeća uzeti riječ gospodine Wim van der Kamp. Zahvaljujem što ste ste e, probudili odbor za promet vezano uz ovu ključnu temu. O toj temi se u tisku svaki dan govori i ima za to razloga. Autonomna vozila ne znače samo prijelaz na neko novo vozilo, to je kulturno industrijska revolucija, nećemo više biti e, vozači, nego ćemo biti potrošači ili korisnici vozila u budućnosti. To će također dovesti do drugih načina ponašanja. Zbog toga, gospodine Wim van der Kamp, e, saziv koji e, upravo koja će se završiti u skoro e, predstavlja i mogućnost da se odredi i smjer, isto tako okvir. To je znači cilj našeg odbora prije kraja ovog saziva. Želim reći da e, svi sad govore o autonomnoj e, vožnji vozilima, ali trebamo govoriti o ciljama Europske unije što se tiče gospodarskog aspekta, istraživanja, investicije, mobilnosti i tako dalje. No, ne smijemo smetnuti s uma da prva stvar koju trebamo imati na umu i za koju se trebamo brinuti je okolišni aspekt. A kad govorimo o okolišu, daću vam jedan primjer. Znamo da je vozilo se danas koristi 5% svojeg vremena. Što to znači? Da 95% vremena vozilo spava na parkinzima, e, u garažama to vozilo spava, a dok to vozilo spava nas košta jer svaki evropski građanin e, e, prosječno e, koristi 5 ili 6 tisuća eura za održavanje tog automobila koji najveći dio vremena spava. I to sve skupa ne koristi ničemu. To vozilo također i zauzima prostor i košta nas novaca tema e, svega ovoga je dobro promišljanje u 21. stoljeću. Kako napraviti, kako smanjiti vozni park i smanjiti potrošnju energije. Isto tako e, e, imamo znači sigurnost na cesti. Govori se o tome da 95% e, nesreća e, je skrivio ljudski faktor. Tu moramo imati na umu taj specifični izazov. Također, gospodine Van Mintenburg, ste govorili znači, o tom e, važnom pitanju sigurnosti što se tiče bez pilotnih letjelica. Tu imamo cijeli niz eksperimenata e, što se tiče tih letjelica i korištenje u komercijalne i isto tako e, druge svrhe, svrhe razonode. To će u svakom slučaju predstavljati veliki problem u budućnosti tu uključujemo i taj aspekt umjetne inteligencije i ponašanje e, tih letjelica u zraku. Sve to moramo uključiti u ovo izveće. Gospodine Wim van der Kamp ste govorili o potrebi zakonodavstva. Govorili ste i o podacima, a u stavku 8 morate, e, govorite o tome da moraju se e, skinuti te barijere korištenja podataka. Moramo precizirati koje su to prepreke i tko to treba koristiti te podatke, da li su to proizvođači, potrošači, ta pitanja si moramo postaviti sada. Danas e, imamo cijeli niz tijela, institucija koji provode kampanje za znači otvaranja i stavljanje na raspolaganje podataka koji se proizvode u e, vozilima kako bi korisnik imao e, na raspolaganju sve te podatke. E, no tu želim podsjetiti da ovdje više klubova je pisalo Europskoj komisiji kako bismo prije svega osmislili zakonodavstvo koje će biti na korist prije svega korisnicima i potrošačima i nadam se da će ovaj tekst ići u tom smjeru. Isto tako, gospodine Wim van der Kamp, smatram da u vašem izvješću nedostaju pitanja što se tiče umjetne inteligencije. Algoritmi koji će e, znači obrađivati i optimizirati e, te podatke u budućnosti trebaju biti podvrgnuti etičkim, e, etičkom kodeksu. To je izuzetno važno kako bismo na etični način koristili te podatke. Tu Europska unija treba odigrati svoju ulogu, a nedavno smo vidjeli da Europska unija nije bila e, baš jako proaktivna što se tiče nadgledanja emisija zagađu, zagađivača. Imaćemo te nove instrumente e, prometa u budućnosti i sad si postavljamo pitanje problema znači tog e, korištenja energije i infrastrukture. E, gospodine Vimanderkom, e, autonomno vozilo koje detektira jednu znači vodu na cesti treba znači E, desetina e, zapravo tisućitku e, sekunde kako bi odredila da li se radi o znači vodi na cesti ili ne. Pogledajte kako funkcionira ta tehnologija. Tu postavljamo pitanje i novih tehnologija i tih skladištenja podataka, gdje ćemo staviti te podatke, isto tako tih e, centara za skladištenje podataka, tko će to financirati, gdje će se to postaviti. Sva ta pitanja kad govorimo o infrastrukturi moramo si postaviti, jer ako ne osmislimo infrastrukture i to ispravne infrastrukture, sve to skupa neće funkcionirati. A isto tako mislim, gospodine Van der Kamp, da moramo podsjetiti na još jednu stvar to što će automobilska industrija e, proživljavati e, sljedećih e, pet godina uopće nije slično onome što će se događalo unatrag 50 godina. a radi se o radnim mjestima. Imamo znači automobilska industrija koja zapošljava 12 milijuna osoba što ćemo napraviti s tim radnim mjestima, s tim zaposlenicima koji danas e, znači slušaju sve te diskurse država koji govore o investiranju u autonomnu vožnju, e, odbacivanju fozilnih goriva i tako dalje. Podsjećam da će buduće vozilo znači vozilo budućnosti, biti ne individualno nego vozilo koje ćemo dijeliti. Kako ćemo e, osmisliti tu mobilnost koju ćemo dijeliti? Gospodine Van der Kamp, e, vi ste govorili o zagađenju zraka. Govorili ste također i o prometnim čepovima. I to znači da mijenjamo tu mobilnost mobilnost koju ćemo svi skupa dijeliti. Time ulazimo zapravo u 21. stoljeće. A Europska unija mora osmisliti nove filijale i promet u budućnosti. A tu se suočavamo sa važnim i temeljnim problemom. Ne kažem da je sad prekasno, ali Problem je da kasnimo. Tu moramo uzeti u obzir e, sve ovo djelovanje novih poduzeća, start-upova, tu smo stvorili znači tu e, mrežu start-upova, ali isto tako moramo i e, osvijestiti ponašanje, tu uključiti i čelnike, oni koji odlučuju. Evo, to je, gospodine Van der Kamp, ono što sam vam željela reći. Sada gospodin Kol, imate riječ. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Vima hvala na ovom izvješću. Osvrću se samo na jednu točku, a to je priprema ljudi na ove tehnološke inovacije. Tehnološki je danas puno toga moguće, no mnogo toga se ne prepoznaje, ne želi, ne prihvaća. I toga mislim da u izvješću treba također naglasiti i važnost um, sustava pomoći u automobilima kao jednu osnovu, kao osnovnu tehnologiju koja će omogućiti ili pridonijeti i prihvatljivost. Dakle, ako govorimo o tehnološkim inovacijama, onda ne smijemo zanemariti sustave e, asistencije, odnosno sustave pomoći u vožnji. Hvala. Gospođa De Monte, izvolite. Hvala hvala izvjestitelju, hvala izvjestiteljima iz Sjene na njihovim doprinosima. Čula sam komentar koji je dao izvjestitelj, a to je da su autonomna vozila vrlo važna e, za razvoj automobila, ali i za druga vozila koja će biti uključena u tu cijelu priču. E, pomoć u vozilima za primjerice e, kamione je vrlo bitna. Imali smo ozbiljne nezgode koje su se dogodile u Italiji. Dakle, kamion je prevozio zapaljivi materijal. To se dogodilo nedavno. Dakle, to je još jedna dimenzija koju moramo sagledati, ne samo iz e, pitanja, iz perspektive E, fizičke sigurnosti, nego i tehnološke sigurnosti. Moramo uzeti u obzir znači, i ne samo e, osobna vozila, nego i druga vozila. Ovo je vrlo bitno jer e, ćemo dovesti u pitanja e, mnoge, mnoge poslove zaposlenja. E, isto tako kad govorimo o okolišu, kao što ste vi rekli, gospođo predsjedateljice, ne smijemo dozvoliti da vozila odmaraju većinu svog vremena. S druge strane imamo gužve u gradovima. To isto tako moramo uzeti u obzir zapravo su automobili zauzeli vozila, oni su parkirani i zauzimaju gradski prostor. Prema statistikama vidimo e, da su autoceste izrazito bitne, ali isto tako je bitna i gradska vožnja e, koja predstavlja problem e, za pješake. Često smo govorili o infrastrukturama. Govorimo o autonomnom prometu i e, to postaje moguće. Dakle, možemo izgraditi infrastrukturu koja će biti učinkovita. Naravno, to znači i da ćemo morati snositi cijenu. A to je vrlo važna dimenzija. Naravno, tko će platiti tu infrastrukturu, e, tko će platiti te ceste, a to je izrazito bitno. Isto tako moramo sagledati i lanac odgovornosti. Dakle, lanac odgovornosti. Tu se ne radi samo o e, prometnoj sigurnosti, imamo tu i kaznenu odgovornost, građansku odgovornost koju moramo uzeti u obzir. Ako ćemo sve ovo sagledati, znači od početka do kraja, onda moramo u svakom slučaju uključiti i sve tvrtke, trgovačka društva koja su uključena u ovu priču, ne samo pojedince. Sjećate se koje smo rasprave vodili u prošlosti. E, govorili smo o sigurnosti podataka e, već u prošlosti. Ja mislim da je vrlo e, bitno sve ovo sagledati, dakle sva, sve ove aspekte uzeti u obzir. Hvala gospodine Ertug, izvolite. Ja, guten Morgen, vielen herzlichen Dank. Dobro jutro svima. E, mi smo moje strane veliko hvala kolegi Van de Kampu na njegovom izvješću komunikacija, barem koliko ja to mogu procijeniti, odnosno ova, e, ovo izvješće sadrži zapravo sve one vrlo važne točke, po mom mišljenju relevantne za autonomnu vožnju. Sažimam, ovo odnose se na pitanje sigurnosti, zaštitu podataka, pristup podacima, e, kibernetičku sigurnost, konektivitet, društvenu prihvatljivost, nove tehnologije, te također e, tržište rada. Na ovu u ovom trenutku želim reći da mm, europska industrija je zapravo odrađuje svoj dio posla. To je nekako moja procjena, moj osjećaj, a vi znate da se već dvije i pol godine intenzivno bavim ovom temom. Ponajprije kad da je zapravo ono što se ovdje radi dostavljačka industrija, to je zaista hvale vrijedno. E, ja zapravo nisam onaj koji sve samo hvali, tu i tamo znam e, izreći riječi kritike, međutim ovdje moram reći da industrija je zaista prepoznala E, ove promjene i radi svoj dio posla. Potom kada je riječ o ovom izvješću, da, e, mislim da ovo izvješće dosljedno, ispravno e, traži od komisije da poduzme konkretne mjere. A to je ono što čujemo i od industrije. To je da oni mogu sve odraditi, ali da im nedostaje regulatorni zakonodavni okvir taj okvir moramo mi dati. I tu e, zapravo to je zadatak Europske komisije. Na njoj da to odrade. Potom kada je riječ o registriranju takvih e, novih autonomnih vozila, potrebne su nam također jasnoća bilo da je riječ o pitanju sigurnosti ili kada je riječ o infrastrukturi. E, dakle, riječ je o autonomnoj i umreženoj vožnji. Dakle, nije samo autonomnoj funkcionalna nego i umrežena. Kada govorimo o umreženosti, onda znamo da nisu umrežena samo vozila, nego također da imamo umrežavanje vozila i njegove okoline. Dakle, to je ono što je elementarno, što je potrebno kako bismo mogli autonomno voziti i kako bismo mogli napredovati na putu ka potpuno automatiziranoj vožnji. Isto tako, ovdje imamo cijeli niz drugih vrlo osjetljivih pitanja, pitanja pa po i pristupa podacima, treba riješiti pitanje e, tko, gdje i kako se spremaju podaci, gdje se oni čuvaju, tko njima može pristupiti. A ovo pitanje, ova rasprava o podacima je naravno usko vezana e, i sa onim pitanjem pitanjem je li industrija i dostavlja e, spremna e, dati, eh, staviti na raspolaganje podatke i to eh, besplatno. Dakle, sve su to aspekti koji su vrlo razumljivi, a kad sada uzmemo još u obzir sve ovo što je ovdje navedeno, onda jasan je zaključak da ovdje nije dovoljna samo nacionalna nadležnost, nego da nam treba jedna europska nadležnost kako bismo ovaj tehnološki napredak ili ovaj, ovu kulturološku promjenu kako bi se ona mogla provesti ne samo na nacionalnoj nego i na europskoj razini. Također ovdje izvjestitelj govori o jačanju učinkovitosti, bilo da je riječ o gustoći prometa ili e, sigurnosti. Međutim, ovdje treba također uzeti u obzir da ova nova tehnologija će dovesti do povećanja prometa te da samim time mm, zapravo ono učinkovitost koja se može postići bit će primjerice e, pregustim prometom ili zastojima. I zaključno e, želim reći da mm, ovo izvješće se ne koncentrira samo na autonomnu vožnju u cestovnom prometu, nego također i na druge vrste prometa. Ako želimo da naša budućnost prometa bude autonomna, da imamo e, promet e, neometan promet, onda moramo uzeti u obzir i druge vrste prometa. Ne želim ovdje sada vrbati za svoju zemlju, ali u e, Nürnberg je je još prije nekoliko godina uveo prvu autonomnu podzemnu željeznicu u tri, što je veliki napredak, ali evo, e, čestitam izvjestitelju i radujem se budućoj suradnji. Hvala. Hvala, gospodin e, Peter Lundgren, Jednu minutu, izvolite. Ja, fe utslag Pa amana Dakle, autonomna vožnja. Znate, poznajete me, postajem odmah alergičan. Vi znate, imam 11 automobila, automobil je za mene e, kultura, to je nasljeđe koje želim ovdje očuvati za budućnost, e, Old timeri. to je nasljeđe koje ostavljamo. Vi znate da sam ja zainteresiran i za rali, vi znate da i sam e, treniram, da sudjelujem e, u rali vožnjama, a sada autonomna vožnja. Mislim, ja obožavam voziti velikim brzinama e, tijekom utrka, zapravo ovdje sada govorimo o autonomnoj vožnji, o autonomnim vozilima. To je nešto što ne mogu prihvatiti, ne mogu podržati, ne mogu podržati misao da vozilo e, zapravo upravlja za mnom. E, dobro, ako je riječ o taksiju, to možda još mogu razumjeti, ali e, vožnja, vožnja u uvjetima kada imamo snijeg, blato, pjesak ili pak e, građevinska vozila na gradilištu. Ne znam kako će to funkcionirati. Možda će, može funkcionirati u gradu, ali e, izvan grada e, ne, ne. Ja sam taj koji vozi automobil, a ne on mene. Hvala. Hvala, gospodine Peter Lundgren. Čuli smo vaše mišljenje i vašu poruku jutros, a morate izbjeći velike brzine, to je pitanje sigurnosti u svakom slučaju. Gospođa Ayala Sander, izvolite, imate riječ. Hvala. Želim zahvaliti gospodinu Van de Kampu, želim zahvaliti izvjestiteljima. E, hvala što ste nam predstavili ovu budućnost koja je zapravo odmah ispred nas. E, vidjeli smo i Teslu, vidjeli smo što se događa u Silicijskoj dolini, ali ne moramo uzeti u obzir i Europu, e, a da ne govorimo što se događa na istoku, u Aziji. Ja želim samo reći da je e, sam ja vidjela prvi automatizirani metro na početku 90. godina, bio je odličan automatizirani metro, ali grad Detroit je bio katastrofa, bio je u ruševinama, e, imali su jako puno nezaposlenosti, infrastruktura je bila katastrofalna, e, zapravo je bila vrlo nesigurna situacija ali metro je bio autonomni metro. Ja sam se ukrcala u taj metro i pomolila se Bogu. Evo, mogu vam to reći. E, meni se čini e, tekst gospodina Van de Kampa izvrsnim. E, govori se o svim vrstama prometa. Ne govori se toliko o infrastrukturi. Dakle, gdje mi možemo uopće primijeniti autonomnu vožnju. Vidjeli smo što se događalo Tesli e, jer e, ne možemo imati auton, autonomna vozila u svemiru gdje nema nikakvih smetnji, nego oni moraju funkcionirati negdje na nekakvoj infrastrukturi. I to je sad pravo pitanje. Dakle, što ćemo mi sa asfaltom, što ćemo mi sa cementom, betonom, gdje ćemo mi postaviti ta autonomna vozila, što se događa sa infrastrukturom. I zato predlažem da govorimo o sigurnosti i infrastrukturi, da imamo tekst koji će govoriti o infrastrukturi i o sigurnosti zato što ova ideja koju ste vi iznijeli, sve ove ideje koje ste vi iznijeli, dakle u ovom tekstu o budućnosti autonomnih vozila, ne samo automobila, nego i drugih vrsta e, prijevoznih sredstava, mi ga trebamo nadopuniti e, tekstom koji će govoriti o infrastrukturi. Ista stvar vrijedi i za investicije Dakle, mi možemo izgraditi sjajna autonomna e, vozila, ali potrebna je druga infrastruktura, ona je nužna, ona je ključna i zato je potrebno govoriti o investicijama. E, dakle, stvarno podupirem ulaganje u autonomna vozila. E, to će biti sjajno jer primjerice starije osobe će se moći tako e, kretati, biti mobilne i to zato podržavam i smatram izvrsnim, ali vrlo je bitno govoriti o infrastrukturi, i investicijama. E, vidjeli smo što se događalo sa Teslom, kako on sklapa ugovore sa potrošačima, ali mi moramo imati javno upravljanje e, podacima. Dakle, javno upravljanje podacima je vrlo bitno. E, podaci su e, blago 21. stoljeća, nafta 21. stoljeća, ali moramo javno upravljati njima. Hvala, gospođo Ajasander. Sada se okrećem Europskoj komisiji. Claire Depre je s nama. Dobar dan rekli su mi da je Claire Depre ovdje, ali vi izgleda da vi sada e, dolazite sa kolegicom. Svaka imate četiri minute, izvolite. Hvala predsjedateljice, hvala izvjestitelju na izvješću, hvala na ovoj raspravi koja je zapravo dodala e, jako puno sadržaja e, ovoj temi. Četiri minute, hm, ambiciozno, ja ću pokušati pokriti ona najvažnija pitanja. Dakle, prvo želimo zahvaliti odboru e, što ste pokrenuli temu autonomne vožnje. E, mislimo da je ovo samo početak e, dijaloga o političkim pitanjima koja su teška i raznolika, ali i o zakonodavnim mjerama. Svi pozivate na zakonodavstvo i mi ćemo osmisliti zakonodavne mjere. Ovaj odbor e, govorit će i o regulatornim pitanjima i ja smatram da je vrlo bitno da nastavimo ovaj razgovor. Vaše izvješće je međusektorsko izvješće. Ono govori o važnim pitanjima vezanim za autonomna vozila, sigurnost, digitalizacija, etička pitanja, društvena pitanja, e, pitanja poslova. Netko je spomenuo infrastrukturu, ali to izvješće pokriva i više vrsta prijevoza. Dakle, ne samo cestovni prijevoz, govori se i o željeznicama, o zračnom prometu, pomorskom e, prometu. Iako autonomna vožnja pokriva e, cestovni promet uglavnom, ali nas zanimaju i druga prijevozna sredstva. Ja sam željela se nadovezati na nekoliko e, stvari koje ste vi spomenuli, e, a koje ste smatrali bitnim za cestovni prijevoz. E, mislim da se slažete s nama da je komunikacija iz svibnja holistička komunikacija, iako se fokusira na vozila, na ceste, ali je holistička u smislu pitanja koja pokriva. Dok smo osmišljavali ovaj taj tekst, E, mi smo smatrali da postoji određena hitnost da se pokaže vanjskom svijetu da Europska unija ima svoj program automatizacije i da to nije tek politička konstatacija nego da je riječ o konkretnim političkim mjerama E, zakonodavne mjere, sigurnost i svi drugi aspekti. Dakle, mi smo danas prvi i jedini blok koji je došao e, do takve strategije autonomne vožnje i sada pokušavamo doći do konkretnog prijedloga. Što se tiče sigurnosti, svi ste govorili o kibersigurnosti i o sigurnosti. Ono što ja želim sada naglasiti je da u globalnom kontekstu mm, e, mi smo već davno počeli raditi na konkretnom zakonodavstvu vezano za kibersigurnost vozila. Mi ćemo sada finalizirati e, prvi korak, dakle krajem ove godine, a e, onda će se to pretvoriti u EU zakon. Dakle, to imamo na globalnoj razini. Zašto kažem na globalnoj razini? Autonomna vožnja je globalni problem, dakle svi smo zainteresirani za tu temu. I s druge strane želim vam reći da e, uz podršku komisije UNC je osmislio radnu skupinu o autonomnoj vožnji. E, što se tiče sigurnosti, mi ćemo govoriti i o zakonodavstvu o sigurnosti koje je e, usvojeno u svibnju ove godine. Dakle, tu se ne govori samo o konvencionalnim pitanjima sigurnosti, nego se govori i o, autonom, autonomnoj vožnji. Mi podržavamo činjenicu da se na tome radi e, e, žurno. Vi ste spomenuli, gospodine Van de Kamp, e, e, pitanje e, sigurnosti, pitanje zaštite podataka. To je vrlo bitno. Bitno je pitanje odgovornosti jer je potrebno razlučiti odgovornost između čovjeka i stroja. Što se tiče društvenih i etičkih pitanja, mi namjeravamo pokrenuti forum koji će raditi na etičkim pitanjima koja se odnose na e, autonomnu vožnju. Nadamo se do kraja ove godine. E, vidim da mi signalizirate da moram završiti. Dobro, onda dajem riječ svojoj kolegici. Dobro, ja ću nastaviti Imate i vi minutu. Ja ću samo reći da je izvješće međusektorsko pokriva sve vrste prometa. E, mi radimo isto tako na tome. Mi se isto tako nismo usredotočili samo na cestovni prijevoz. Naravno, pokrivamo sve vrste prijevoze, ali nisu oni svi u istoj fazi razvoja. Na nekim stvarima radimo na e, međunarodnoj razini, primjerice e, vodni promet. Što se tiče avijacije, mi e, radimo na use space u Dakle, razvijamo nekakva pravila, nekakve propise. E, sada smo počeli raditi konkretne e, pravne mjere. Neki ste spomenjali poveznicu sa umjetnom inteligencijom. Naravno da smo na početku tog procesa i moramo bolje razumjeti implikacije koje će sve ovo imati. Dakle, koliko god se ovo odnosi na sektor avijacije, ono se zapravo odnosi i na sve vrste e, prometa. Mi tražimo vašu podršku, e, dakle e, da se zauzmemo za istraživanje i inovacije. Siguran sam da ćemo moći računati s vašom pomoći. govorimo i, o mobilnosti na razini gradova radit ćemo na planovima mobilnosti u gradovima. Dakle, na razini gradova oni policy makeri će trebati vidjeti kako e, ove događaje, ove razvoje uključiti u svoje planove urbane mobilnosti. Hvala. Hvala gospođo Debre. Znači datum e, za ulaganje amandmana, znači rok je do 12. E, rujna u podne. No, bez izvjestitelja ne možemo završiti raspravu o ovom izvješću i sada dajem riječ gospodinu Vimander Kampu. Izvolite. Eh, ben ehm, Evo, samo da razjasnimo neke e, detalje. Drugi devetog je rok, ali zapravo je riječ o dvanaestom devetom. Evo, ja bih to potvrdio, dakle, devetog je rok. Gospođo predsjedateljice, u prvom redu zahvaljujem vama i kolegicama iz Europske komisije jer Digi Grow i DG Move uh, su uvijek uh, dobra kombinacija, dobro je imati uh, njih kao saveznike, to je dobra kombinacija, ali to ujedno predstavlja i izazov, rekao bih. Zahvaljujem svim kolegama na komentarima. Hvala svima koji su dali svoje e, komentare. E, hvala gospodinu Ertungu, svim ostalima. Bilo je tu jako puno elemenata koje ćemo morati e, detaljnije razraditi u sljedećih nekoliko tjedana. Gospodin Koh primjerice naglasio je važnost asistivnih tehnologija, dakle, dakle tehnologija pomoći. E, meni je drago što su neki komentari razjasnili ono što sam ja e, sam rekao. Gospodin Miltenburg primjerice e, govorio je o delegiranim aktima vezano za bespilotne letjelice. Ja mislim da će to biti vrlo važno pitanje. Isto tako sam primijetio da će e, neki podnijeti amandmane, oni su dobrodošli. Uvijek ću rado porazgovarati sa komisijom, e, sa svima onima koji će detaljnije razrađivati pojedina pitanja. Što sam ja naučio iz ove cijele rasprave? Gospodin Ertung pitao može li komisija pratiti sve tehnološke razvoje na području ove industrije i može li regulatorni okvir zapravo pratiti brzi razvoj e, tehnologije? To je ključno pitanje jer to predstavlja jako veliki e, problem. Ne želimo da industriju e, zadržava sporost institucija. Dakle, to je pravno pitanje koje moramo razriješiti i na tome moramo raditi. Dakle, usput kako stvari budu dolazile. Što se tiče poslova u automobilskoj industriji, drago mi je e, što zeleni govore o važnosti autonomne e, vožnje autonomnog prometa i to je vrlo dobro čuti. Dobro je čuti da svi ovo podržavaju. Međutim, kako ćemo dobiti e, kvalitetno izvješće. Hvala gospodine Wim van der Komp. Ja sam <laughs> naravno aktivistica za zaštitu okoliša i to je i dolazim iz stranke zelenih i to je ono što me izuzetno e, zanima. A znači imamo ulaganje amandmana do 12.9. u podne, sada prelazimo na izvješće gospodina Ismaila Ertuga o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji i nećemo sad gubiti vrijeme. Dajem riječ gospodinu Ertugu kako bi nam predstavio ovo izvješće. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovane kolege i kolegice. Prije nekog vremena imali smo priliku razgovarati o ovoj podjednako važnoj temi temi budućnosti. A sada imamo priliku da govorimo o prijedlozima izmjena, koje smo zaprimili. Svim kolegama i kolegicama zahvaljujem na prijedlozima izmjena. Osim prijedloga izmjena imamo i tri opsežna stajališta eh, iz tri odbora, IMKO, eh, zaštita okoliša i eh, još treći. Znamo da je ono što je važno jeste e, zapravo emisije CO2. E, važan cilj je da se promet do 2050. godine oslobodi od emisija CO2. Ako sada ovo sve mm, želimo zapravo sažeti, onda imamo tri glavna težišta i na njih se želimo osvrnuti. Prvo težište su nacionalni okvirni planovi i pitanje obvezivosti zadanih i ciljeva. Tu je važno pronaći ravnotežu između s jedne strane obvezivosti e, ciljeva i s druge strane pitanja subsidijarnosti. Neki predlažu E, da e, zemlje članice trebaju definirati svoje ciljeve, drugi pak traže jači europski pristup. A ja mislim da ovdje treba ostaviti prostor za odlučivanje i nacionalnim državama, ali da tu trebamo imati konkretnije, jasnije, provjerljive ciljeve imali smo vrlo veliko povjerenje u zemlje članice, dali smo im priliku da sami nešto poduzmu. Znamo da su neki nešto napravili, ali e, nismo imali nikakav europski pristup i mislim da je sada važno da e, tu i europsku dimenziju. Što se tiče ciljeva dalje izgradnje, onda odnosno ciljeva za uvođenje infrastrukture. Znamo da tu treba e, imati jasne ciljeve i ovdje i izmjena e, ukazuju na to da postoji e, određeni dakle, konsenzus, odnosno da većina misli da je potrebno je su pododatana ulaganja te da ne trebaju ulagati samo e, javni sektor, nego također i e, privatni sektor, dakle poduzeća. I tu moram reći da u pojedinim zemljama, članicama imamo već e, takve projekte koji se financiraju iz sredstvima koja se dobivaju od industrije. Dakle, industrija financira razvoj infrastrukture. Dakle, vidimo da zapravo da se često fokus ne stavlja na ono što je, dakle, gdje, tamo gdje je najviše e, prometa, ali vidimo da tu ima i malih projekata koje treba uzeti u obzir. Ja sam dao prijedlog modela predfinanciranja o kojim također možemo još razbrojati, ali vidim da sam zapravo ovdje dobio, načelno dobio podršku kada je riječ o svim ovim prijedlozima. Treća točka, a to je širenje područja primjene direktive i tu mi je drago što sam dobio podršku da se e, direktiva primjenjuje šire i izvan e, središnje mreže. također <laughs> zahvaljujem i onim kolegama koji e, su, ovdje govorili o drugim aspektima, dakle širenje e, same mreže obskrbe, pa ocjena životnog ciklusa, goriva i tako dalje. Dakle, svi tu možemo pronaći kompromise. Evo, mislim Mislim da sam puno toga već rekao, rekao i na prethodnim sastancima. Evo, radujem se raspravi i radujem se i budućnosti ovog, ovog dokumenta. Hvala. Hvala gospodine Ertu. Gospodin Salini ima riječ, izvolite. O, brevissimo, la, la, come ho già detto in occasione delle altre eh, commissioni in cui abbiamo Da, i u drugim odborima je o tome bilo već riječ. Mi dijelimo mišljenje izvjestitelja, podržavamo ovo izvješće i to mogu ovdje samo još jednom potvrditi. Dakle, e, ovdje imamo vrlo obsežan paket prijedloga izmjena i to samo još jednom pokazuje koliko je veliki interes, koliko je veliko zanimanje za ovu temu. Dakle, mi podržavamo, a kolega je već rekao da alternativna goriva da nam je potrebna infrastruktura za alternativna goriva. E, to je veliki izazov te povezan sa također i raznim političkim pitanjima u, i u pojedinim zemljama članicama. Vidjeli smo da nisu se zemlje članice poduzele e, korake za izgradnju infrastrukture za alternativna goreva. E, tu su nam je potrebno e, i poruke na razine Europske unije. Dakle, pred nama je vrlo zahtjevan zadatak i podržavam zapravo ovo izvješće Htio bih međutim naglasiti jedan aspekt koji, a to je povezanost infrastrukture i industrije. Ono što je po mom mišljenju važno jeste da imamo neutralan e, pristup imajući na umu razna alternativna goriva. Imaju tu, postoje tu određeni pristupi koji su možda fokusirani ponajprije na jedno alternativno gorivo, a ja mislim da je ovdje vrlo važno imati na umu eh, prijelazno razdoblje i u tom prijelaznom razdoblju obuhvatiti i eh, sve izvore alternativnih goriva. Dakle, naš fokus treba biti ne na jednom, nego na svim alternativnim gorivima. E, narednih je tjedana. Imat ćemo još cijeli niz e, sastanaka i to će biti prilika također da se osvrnemo i na kompleksnije aspekte. Hvala gospodine Masini. Gospodin e, Mesmeker, izvolite. Hvala. Hvala poneprije izvijestitelju. Kad sam čitao prijedloge i izmjena, s velikim zadovoljstvom sam shvatio da kao što se to vidjelo iz rasprave, postoje određene dvojbe koje imamo ne samo imaju i druge. Ako želimo postići ciljeve za zaštite okoliša, ako želimo očuvati našu e, poziciju na svjetskom tržištu, onda nam treba e, visok stupanj slobodne mobilnosti. Međutim, mnogo toga tu treba napraviti, a to se, ono, to se ne može napraviti preko noće. Potrebno potrebna nam je ponuda, ponuda alternativnih goriva po prihvatljivim cijenama. Infrastruktura za alternativna goriva je dosta ograničena i ono što nam trebaju, trebaju nam e, realistične preporuke. Ovaj cijeli sektor alternativnih koriva i vozila je nov sektor koji se još razvija, razvija se dinamično i osim ovih konkretnih prijedloga potrebe ne također i nekakva temeljna načela koje treba tek formulirati. Riječ je ne samo o inovacijama, nego također i o konkurentnosti. Inovacije i konkurentnost treba poticati u tom novom sektoru. I stoga mislim da je potrebno da imamo otvoreno um, pravično tržište na kojem potrošač može nabaviti alternativno gorivo i vozila po prihvatljivim cijenama. Um, tu nam je naravno potreban i okvir koji će zajam zajamčiti interoperabilnost, interoperabilnost između vozila, infrastrukture i potrošača, a to nam također trebaju i prijelazna rješenja jer vozači će odabrati ono gorivo koje je za njih najprikladnije. Dakle, ne smijemo ovdje iz ovog pristupa isključiti neka alternativna goriva. Načelo o se trebamo voditi jeste tehnološka neutralnost. A kada je riječ o financiranju, tu dijelim mišljenje izvjestitelja. Ne samo javno financiranje. Ono što nam treba također i financije sredstva iz privatnog sektora. Mi moramo stvoriti kao zakonodavac okvir koji će omogućiti investicije poduzeća privatnog sektora. Moramo biti vrlo ambiciozni, treba nam pravna sigurnost, treba, moramo imati svijest za stvarnost, za realnost. I šteta da neke zemlje članice ovdje nisu ispunile svoje obveze iz prošlosti, ali da, ovdje imamo obavezu obvezujući, ali ovdje zacrtati obvezujuće ciljeve, konkretne brojke. Ne znam je li to pravo, ali europski pristup mogao bi biti i taj da komisija izrekne iznese preporuke pojedinim e, za zemlje članice e, i da ovdje također se uzmu u obzir i one energetske mogućnosti koje postoje na nacionalnim razinama. Mi ćemo nastaviti s našim radom ovdje, bit ćemo produktivni i radujem se budućoj suradnji. Hvala gospodine Desmeker, a sada gospodin Rike imate riječ. Hvala gospođo predsjednice. Zahvaljujem Ismaelu na ovom izvrsnom izvješću i moramo reći da je složeno izvještavati o ovoj temi, jer radi se o sustavu koji je istovremeno na kraju tržišta automobila i tržišta energije. Razlozi su E, prije svega složenosti u situaciji na tržištu automobila više nego na e, tržištu energije. Da, ono što je važno ovdje podsjetiti da imamo znači normalizaciju što se tiče stanica za punjenje i to na cijelom europskom teritoriju. Ako pogledamo u prošlost, onda vidimo da smo izmislili benzinski dizelski motor prije postojanja e, pumpi i možemo reći da te benzinske pumpe su slijedile razvoj tih automobila. Što se tiče mog sjećanja, kad smo, na primjer, putovali u takozvanim zemljama istočne Europe prije pada Belisnog zida smo e, znači putovali s kartom gdje je točno bilo naznačeno gdje postoje benzinske pumpe gdje se prodavao super jer nismo uvijek imali usklađenost mreža između istočne i zapadne Europe. E, mogu reći da je tržište automobila koje dovodi do razvoja tržišta goriva, a ne obrnuto. To je nešto što u svakom slučaju moramo e, imati na umu i podsjetiti na to. Drugo, vrsta vozila će također utjecati na vrstu mreže u ovom trenutku. Ako imate na primjer e, prosjek od sto 160 km autonomnosti u ovom trenutku to nije isto a, u odnosu na drugu generaciju koja će imati 400 ili čak 600 km autonomnosti. No, u tom trenutku znači da se ne mogu koristiti isti kapaciteti električnog punjenja Govori se o punjenju baterija i o prijedlogu koji e, nije bio iskorišten. No, ako imate znači veliku autonomnost, a s druge strane vam je potrebno brzo e, punjenje, onda to znači prilagođavanje infrastrukture. Ja sam isto tako inzistirao na tome da stanice za punjenje trebaju biti e, polienergetske, e, znači na raspolaganju više vrsta energije trebamo tamo imati. I to je vjerojatno jedini način da se uhvatimo u koštac sa budućnošću. Ne znamo kuda će ići u kojem pravcu tržište. Što se tiče amortizacija e, vozila, to je nekoliko godina brojimo, a za mreže je desetine godina i to moramo imati na umu. A što se tiče ulaganja, imam primjedbu da li e, radili se o javnom ulaganju, ja u to ne vjerujem, ne mislim da javni fondovi država trebaju razviti takve E, mreže, nego prije svega privatnim ulaganjima to moramo napraviti. U tom smislu trebamo gledati u drugom pravcu, a ne u e, pravcu cefa. Kad se razvije tržište, onda će naravno u toj mreži se moći zarađivati novac i trebamo vidjeti tko će tu zarađivati, naravno oni koji su se najbolje prilagoditi, prilagodili. Moramo imati i ponavljam na umu da tržište automobila diktira razvoj tržišta goriva. Ne smijemo sad vjerovati da sad tržište automobila se je blokirano zato što ne postoji tržište goriva. To je nešto u što ja ne vjerujem. A ponavljam još jednom, radi se o temi koja je i sa tehnološkog i financijskog aspekta dosta složena. Hvala gospodine Rike, a sada ima riječ gospodin Keith Taylor. Izvolite. Well, thank you, chair. And uh, it's good to be back. Hvala predsjedatelju. Drago mi je što sam se vratio natrag. Hvala gospodine Ertungu na sjajnom poslu na ovom izvješću. Još uvijek čekamo kompromisne amandmane, ali ja se radujem radu sa drugim zastupnicima e, da osiguramo dogovor do sljedećeg sastanka. Ja ću za sad samo naglasiti neke naše amandmane i postaviti nekoliko pitanja komisiji. Dakle, jedan ključni faktor za nas jest osigurati da se emisije procjenjuju za sve vrste alternativnih goriva. E, tražeći rješenje na, za problem klimatskih promjena moramo E, pokušati ne stvoriti još veći problem sa politikama koje donesemo na području alternativnih goriva. Neka alternativna goriva su zapravo goriva fosilnog podrijetla. To je e, primjerice škriljevac, e, palmino ulje, a utjecaj proizvodnje takvih goriva može biti nepovoljan za korištenje zemlje, može biti nepovoljan na, za vodu, za okoliš, za građane. Dakle, e, sad gledamo komisiju, upućujemo na komisiju, mora e, postaviti kriterije održivosti kako bi ispravno e, procijenila ove negativne učinke održivo urbano planiranje je isto tako nešto što moramo uzeti u obzir u našim e, diskusijama. E, komisija je predložila da 800 milijuna eura moramo uložiti u infrastrukturu za alternativna goriva za javni prijevoz kako bi se E, povećala prisutnost dijeljenih, dijeljenog prometa, to znači autobusi, e, vlakovi, bicikli e, i tako dalje. Mi smatramo da amandmani ne bi trebali pozivati na veći iznos nacionalnog javnog novca koji bi se uložio u infrastrukturu za alternativna goriva. Isto tako očekujemo da nejednakosti u poreznim politikama na području energetike za različita vrsta vrste prometa je nešto čime se moraju pozabaviti države članice. I na posljedku moje pitanje komisiji jest prvo, koliko je realno očekivati da će Junkerova obećanja e, Trumpu da će se e, uvoziti veći iznos plina, koliko je to realistično i hoće li taj uvozni plin biti proizveden e, metodom frackinga u SAD-u? I hoćemo li trebati dodatne terminale za plin? Tko će to platiti i kako će se osigurati distribucija. Ja ću raditi zajedno sa izvjestiteljima iz Sjene na konačnom izvješću koji će zatražiti od država članica dekarbonizaciju e, prometnog sektora i koji će jamčiti ostvarenje klimatskih ciljeva u skladu sa Pariškim sporazumom. Radujem se diskusijama koje ćemo imati sljedeći tjedan. Hvala predsjedateljice. Hvala gospodinu Keith Tayloru eh, na onome što je rekao, a sada moram ograničiti vrijeme jer smo već eh, izgubili malo eh, vrijeme. Sada sljedeća govornica Eh, Madame Christine Revo, hvala eh, gospodinu izvjestitelju. Moramo imati na umu da znači transport prijemoce ne završava na granicama, isto tako ni na eh, CO2. Što se tiče samih rokova, malo je šteta što imamo takve rokove. Dolazimo na kraj saziva, a ovo je znači izvješće na vlastitu inicijativu, a trebamo imati europsku doktrinu zbilja koja će biti učinkovita. Ovdje se radi o industrijskim kapacitetima, no isto tako Kistero je rekao da se radi i o geopolitičkim međunarodnim ravnotežama. Važno je da svi sva vozila i korisnici mogu puniti svoja vozila kud goda idu Ovdje također se radi o širokoj problematici i ne možemo se time na brzinu baviti. Što se tiče znači mreže alternativnih goriva na raspolaganju u ovom trenutku ona nije adekvatna. E, moramo razgovarati o tome na koji način će biti organizirana distribucija stanice za e, punjenje i to moram, o tome moramo e, brzo razgovarati prije nego što prijeđemo zatopljenje od dva stupnja Celzija. U svakom slučaju ovdje moramo imati konsenzus i oko financiranja i strategije Europska unija ima za to kapacitete, no mora to staviti na svoju agendu kao prioritet, a ne brzati što se tiče ovih pitanja. Hvala, gospođo. Da, Um, alternativna goriva. To je nešto što je vrlo dobro, važno za budućnost. Ima ih i trebamo ih koristiti. Postoje alternativna goriva koje mogu koristiti za, ja osobno za svoja uh, trkača vozila. Ne, sada to, sada pitanje, treba pitanje je kako ih koristiti u budućnosti. Isproba sam također korištenje električne energije za svoje vozilo i funkcionira. Kada živite van grada u ruralnom području, možete preko noći također puniti eh, baterije za automobil. E-vozila na selu nisu problem, ali e-vozila u gradu, tu vidite time zapravo problem kada je riječ o samopunjenju punjenju baterija. Kako će to izgledati? E, Imaćete produžni, produžne kablove koje ćete sa balkona voziti do automobila kako biste ih punili. Dakle, tu ne vidim nikakve probleme kada je riječ o ruralnim područjima, ali ne kada je riječ o urbanim centrima. Hvala. Hvala. Hvala. Nadam se da ćete mi dati nešto više vremena jer te govorim umjesto kolegice koja ne može ovdje doći. Ona podržava podržava ovu inicijativu čak i u prethodnom razdoblju kada se razgovaralo o e, alternativnoj infrastrukturi. E, dakle, e, koji govori ovdje za energiju vrlo su važna fosilna goriva. Međutim, postoje tu, kada govorimo o prometu, i druga alternativna izvori, e, alternativni izvori koje se mogu koristiti, primjerice LNG. To je potrebno puno veći uvoz LNG-a koji je vrlo važan upravo za pomorski promet. 2020. godine imat ćemo smanjenje sa 3,5 na 0,5 posto kada je riječ o emisijama, a to znači da ćemo upravo kada je riječ o, o E, pomorskom prometu, da ćemo što više ovisiti upravo alternativnim govorima. E, potom porezi na e, energiju, dakle jeftinije je proizvoditi električnu energiju motorima brodova na brodovima nego priključivati se na električne mreže. Velike količine se ne koriste i ovo ta praksa koju imamo je zapravo uopće ne pridonosi zaštiti poboljšanju okoliša. Potom eh, nedostatak provedbe eh, u propisa u zemljama članicama je problem i samo osam zemalja članica je ispunilo ciljeve iz direktive stoka gizina eh, i svi članove grupe će potojcati i nadalje prijedlog za razvoj alternativnih goriva. I samo dajte mi malo vremena za osobne komentare. Dakle, stavljamo stavak Mislim e, da ne bismo trebali ovdje ulaziti u mikromanagement kada je riječ o postocima, koliko će tu biti udio javnog privatnog sektora i ne smijemo krenuti putem koji će e, zapravo e, postaviti određene preferencije. Kako, stoga gospodine Erduk, Nadam se da ste e, Mm, primili sve ove komentare na znanje, jer mislim da je vrlo važno da ne krenemo putem e, stavka sedmog, gdje ćemo ići u uspostavljanje novih e, fondova, novih izvora financiranja, e, menadžmenta gdje će jedni imati preferiranu poziciju samo zbog toga što su doprinijeli ili dali sredstva, a da se pri tome ne zna koliki bi njihov udio trebao uopće biti. Mislim da je ovo vrlo problematično. Problematično ne samo za Europsku komisiju, nego također i za cijeli dio ovog, e, odnosno za mnoge članove našeg doma. Hvala. A sada dajem riječ gospodinu Aleksu Verdinu. Izvolite, gdje ste? A, evo, Claire de javlja. Vi ste sad dio svih e, tema u okviru u ime Europske komisije. Imate par minuta, izvolite. First Ovo nije prvi put da razgovaram o ovoj temi i vidjela sam kroz brojne amandmane e, da ova tema e, iziskuje jako puno interesa, dakle Europa, budućnost mobilnosti i tako dalje. Nekoliko elemenata s moje strane. Govorili smo o disbalansu između onoga što se događa na nacionalnoj razini i intervenciji Europske unije. Već sam spomenula da ćemo ubrzo početi evaluirati e, direktivu na sistematičniji način, dakle nećemo samo e, evaluirati nacionalne okvire politika, nego cijelu direktivu i na temelju prvog koraka koje će obaviti države članice. U tom kontekstu pokušat ćemo sagledati i različite vrste alternativnih goriva i e, odnos sa konkretnim e, vrstama prometa. U tom smislu vraćam se na ono što je rekao gospodin Van Miltenburg. Gospodin Ke je spomenuo e, pitanje tko je vozač tko je driver e, prema tom, toj mobilnosti sa e, nultom razinom emisije, e, to je vrlo bitno pitanje. Mislim da mi nemamo dovoljno ponude za potrošače mi možemo imati cijelu mrežu, sve, ali neće se ništa dogoditi. Ali isto tako, ako potrošači budu prihvaćali sve ove promjene, i da bi oni to prihvaćali, mi moramo pokrenuti cijeli ekosustav i pokrenuti ga naprijed. A što se tiče prenošenja direktive, dobra je vijest da smo pratili prenošenje direktive i to vrlo pomno. Sad imamo sve više i više država članica koje poštuju pravila Dakle, prenijeli su direktivu i poštuju pravila, odredbe direktive. E, još ću samo nešto reći o tome tko će plaćati tu infrastrukturu, tko će platiti infrastrukturu. Na samom početku instrumenta za povezivanje Europe, kad smo tek počeli sa razvojem infrastrukture, imali smo darovnice. Ali s vremenom smo vidjeli da tržište postaje zrelije. Tako da smo počeli primjenjivati e, darovnice, ali i inovativnije financijske instrumente i druge financijske instrumente. Sada sve više projekata je dovoljno zrelo i može koristiti inovativne financijske instrumente uključujući Future Invest EU. I posljednja stvar koju sam htjela spomenuti, imate ovdje brojne amandmane koji nastoje, koje zapravo e, propituju razinu ambicije u ovom sektoru. E, mnogi od vas spomenuli su e, konkurent prednost Europe u ovom sektoru. Mi se moramo kretati u ovom prostoru, moramo napredovati, ali moramo napredovati i na području vještina. Tu moramo puno više investirati zajedno sa državama članicama, dakle moramo e, kvalificirati ljude. Hvala gospođi Claire Depre u ime komisije. I sada e, na kraju dajem riječ gospodinu e, Ertugu Komisija nije odgovorila ni na jedno od moja tri pitanja. Dakle, ja sam zatražio odgovor od komisije, ali nije mi odgovoreno. Ni na jedno od tri pitanja. Dala sam četiri minute komisiji, nismo dobili povratnu informaciju, a sada malo kasnimo za raspravu. Kasnije sada dajem riječ izvjestitelju, a molim gospođe Depre da odgovorite gospodinu Keith Tayloru. Ja sam tu svjedok, gospodine Taylor, ako ne, dobite, ne dobijete e, odgovor od komisije, ja ću se pobrinuti da e, pismenim putem uh, gospođa Depre vam odgovori. A sada imamo znači završnu riječ izvjestitelja. Izvolite. Hvala. Hvala također i svim kolegama i kolegicama koje su sudjelovali u raspravi. Da, čini se da ćemo tu postići znači, kompromise. Da, rekao sam da, da, kada je riječ o financiranju, ne bih htio sada reći ja sam u pravu, drugi nisu, ne želim izmišljati toplu vodu, ne želim sada da, napravimo nešto, to samo da bi se reklo da smo napravili nešto. Ne, ono što ja želim jest sljedeće. Ako mi ukažete put, put, e, i nekakav mehanizam ili na koji drugi način se može poticati gradnja infrastrukture, financiranje infrastrukture. Ja sam otvoren za svaki prijedlog. Dakle, u prethodnom e, e, razdoblju kao izvjestitelj na teme prometa morali smo, dakle, uzeti u obzir i i druge infrastrukture, e, također i agencija Enea e, ima dovoljno kompetencija, ali također i dovoljno iskustva i znanja da bi se pobavilo ovom temom. E, radili smo na koridorima, na europskoj infrastrukturi, dakle imamo cijeli tu niz mogućnosti, primjera dobre prakse kako se nositi s ovom temom i uistinu to dobro čuti da se puno toga ne radi u zemljama članicama, međutim ne smijemo, odnosno formulirat ću to pozitivno, e, treba bo trebamo nagraditi one koji u rizičnim vremenima su spremni ulagati, nagraditi ih, dati njima poticaj. Evo, ja sam vrlo otvoren za sve prijedloge, prijedloge komisije. Um, u ovom trenutku mogu se zahvaliti samo na konstruktivnoj suradnji. Hvala. Hvala E, gospodine Etuk, a glasat ćemo oko izvješća 24. rujna ovdje u našem odboru. Pozivam e, kolege iz odbora ITRE, e, evo oni su uvijek dobrodošli u naš odbor, a sada privremeno znači imamo stanku sjednice pet minuta. Hvala.